Kupine Rohinže, što uključuje i pitanje masovnih grobnica na Tajlandu. Sada ću, da ću dati najprije riječ autorima teksta, odnosno tekstova rezolucija. I e, gospodin Korao ima riječ. Izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Pripadnici nepriznate muslimanske manjine Rohingya su pripadnici manjine koje je pod najvećim progonom u svijetu i nalaze se u svim zemljama koje se nalaze oko Mjanmara. Taj narod doživljava progon od budista u Mjanmaru, Burmi. Zatim bježe morem a to viđamo vrlo često i u Mediteranu, dakle bježe iz Bengalskog zaljeva prema susjednim zemljama. A te ih zemlje, poput na primjer Tajlanda, odbijaju i e, podvrgava ih e, nehumanim postupcima u južnoj džungli na granici s Malezijom. Ovom rezolucijom pozdravljamo e, stav Indonezije i Malezije koje su sada promijenile mišljenje i prihvatile te izbjeglice i želimo poslati snažnu poruku zemljama poput Tajlanda i e, Mjanmara ili Burme kojima je trebalo sedam do osam dana da promijene stav o tim e, izbjeglicama i da im pruže barem minimalnu zaštitu jer je njihova situacija doista tragična. Hvala. Riječ zastupnica Barbara Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Na jugu Tajlanda ima mnogo skrivenih logora u kojima se drže e, izbjeglice u uvjetima sličnim robovlasničkim e, njihove obitelji se prisiljavaju e, plaćati e, otkupninu za njih i otkriveno je i 30 e, masovnih grobnica. Otkad je tajlandska vlada najavila borbu protiv trgovaca ljudima, postaje sve teže ubaciti izbjeglice u tu zemlju i zato je situacija tih izbjeglica sve gore. To su rohinže iz Mjanmara i Bangladeša Bangladeša 2014. to je bilo najmanje 25 tisuća ljudi. 8 tisuća ljudi su već mjesecima na pučini u lošim brodovima. Malezija, Indonezija su, je, su odbile e, e, ulazak u njihove zemlje nekoliko tih brodova. E, začuđujuće da su indonezijski ribari na vlastitu inicijativu spasili te ljude. Mi tražimo od Indonezije i Tajlanda, Maleziju da e, zaključe e, politiku da e, spase te ljude i da im pruže pomoć. Mi apeliramo na e, daljnju borbu protiv trgovaca ljudima kako bi e, trgovina robljem praktički završila. Položaj Rohinđe u Mjanmaru je užasan i zato tražimo od vlade Mjanmara da nanovo razmisli o svojoj politici prema toj manjini i da je promijeni. Ta vlada mora mora aktivno e, e, poduzeti mjere protiv diskriminacije i progona ove manjine. Hvala lijepa. Kolegica ima riječ. E, problem migracije na sredozemlju ne može se sagledati izolirano. Situacija u kojoj se nalaze Rohingje podsjeća nas na to. Sada je trenutak da donesemo jedan sveobuhvatni pristup za rješavanje pitanja migracije u svijetu. Žene, djeca i muškarci bježe od sektorskog nasilja i umiru e, ili u kampovima ili ostavljeni na pučini. Pozdravljam napore da se ublaži stradanje Rohinđa E, davanje privremene zaštite ključno je za stotine migranata koji su u neposrednoj opasnosti. Rješenja za privremenu zaštitu neće e, riješiti probleme koje postavlja postavljaju migracije dugoročno, niti na sredozemlje, niti e, na drugim mjestima. Moramo razmontirati mreže krijumčara koji iskorištavaju očenu situaciju u kojima se drugi ljudi nalaze. Moramo e, preuzeti odgovornost za sigurnost i dobrobit e, zemalja, naime, e, građana, naime to svaka zemlja mora učiniti. Dakle, trebalo bi postići to da se na Mijenmaru priznaju Rohinđe i da dobiju svoj status. Kolega Tanok. Gospodine predsjedavajući, posljednjih nekoliko tjedana vodila se žustra rasprava u Europi vezano uz izazove koje predstavljaju migracije na sredozemlju. E, dakle, ljudi koji bježe iz progona i iz e, situacija na Bliskom istoku. Ovo je sada zapravo isti obrazac ponašanja u jugoistočnoj Aziji. U posljednjih nekoliko dana Indonezija i Malezija su pristale prihvatiti 7000 ljudi i dati im privremenu zaštitu. Posljednjih nekoliko sati predsjednik Gambije je najavio da će ponuditi status stalnih izbjeglica svim rohinđama. Međutim, dugoročno jedini način da se riješi ovaj problem je da se uklone razlozi iz kojih e, ljudi odlaze na ta opasna putovanja. Gospodarski problemi i progoni nad rohinđama e, je nešto što se može dobro evidentirati. To je pitanje koje postoji već duže vrijeme i mora se riješiti. Drago mi je da je oporbena stranka u Burmi Aung San Suu Kyi sada dala izjavu da se prekine sa diskriminacijom i e, sa nedavanjem državljanstva Rohinđama. Mi u Europskoj uniji također u odnosima sa Mijenmarom moramo istaknuti to pitanje. To je zemlja koja želi otvoriti tržište i traži pomoć, e, financijsku pomoć Europske unije. Hvala. Kolegica Veržija sada ima riječ na jednu minutu. Hvala. Hvala. E, u posljednjih nekoliko tjedana na Tajlandu se pokazala tužna sudbina migranata u toj zemlji koji su zatvoreni u teškim uvjetima koji umiru zbog gladi ili e, bolesti, a obitelji ne mogu platiti otkupninu. Tisuće njih odlaze na more, djece, žena, uglavnom e, građani Bangladeša, a posebno Rohinđe, bježe iz Mijenmara. Međutim, svugdje ih odbijaju. Govori se o 20.000 osoba to je uistinu do sada neviđeno nakon rata u Vijetnamu. Oko 8000 njih je izgubljeno na pučini. Nacionalne vlasti ne žele preuzeti odgovornost. Europska unija je izdvojila samo 380 e, tisuća za kamp e, koji se nalazi, gdje se nalaze Rohingje. Oni su žrtve predatora i e, dakle ono što treba je da se osiguraju dobri uvjeti tamo gdje traže utočište. Hvala. Gospodin Lenners. Hvala gospodine predsjedavajući. Uistinu nas šokira otkrivanje masovnih grobnica na Tajlandu. Izbjeglice Rohinđe koji su ubijeni ili naprosto napušteni i na taj način pušteni da umru od gladi. E, tajlandske vlasti su pozvane da provedu istragu vezanu uz masovne grobnice. Istovremeno potrebno je regionalno rješenje za humanitarnu krizu na moru gdje stradaju tisuće izbjeglica, gdje se nalaze tisuće izbjeglica u vrlo teškim uvjetima. Pozdravljam predanost Indonezije i Malezije da zbrinu ove migrante, međutim trebamo pozvati sve zemlje u regiji da preuzmu svoj dio odgovornosti i da u najmanjem e, u najmanju ruku sudjeluju na samitu na ovu temu koja će se održati krajem svibnja. Moramo stati na kraj progonu i diskriminaciji nad Rohinđama u Mjanmaru. Vlada Mjanmara mora promijeniti svoju politiku i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se poštivala temeljna prava svih ljudi koji se nalaze na teritoriju te zemlje. Riječ Hvala lijepa gospodine predsjedavajući kapitul, e, e, poglavlje o e, Rohinđama je jedno tužno poglavlje. Oni zaslužuju našu punu pozornost, oni zaslužuju napore da im se pomogne. Ako to ne uspije, situacija će biti teška za cijelu regiju. Ovo je zapravo proba za procese demokratizacije u Mijanmaru i zapravo je, e, se mi tu ogledamo u zrcalu jer i mi smo suočeni sa sličnim problemom na, na sredozemlju. E, problem manjine Rohinđe je hitan i međutim taj se problem riješiti samo u regiji E, oni moraju naći rješenje, odnosno mora se priznati status toj manjini. Mi kao Europska unija također imamo mogućnost da u okviru naših programa djelujemo, e, a mi smo najveći e, trgovinski partner, na primjer, za Bangladeš i možemo doista izvršiti svoj utjecaj. Now it's time for Hvala. Sada ćemo dati riječ predstavnicima klubova zastupnika. U ime Pučana, zastupnik Šogor ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala. Kao što je uobičajeno sa, kada govorimo o krizi migranata na, na sredozemlju, možemo reći da je egzodus rohinđa nije novi fenomen. 2009. godine velik broj rohinđa spašen je nakon što su proveli 21 dan na moru. Isto tako možemo definirati slične uzroke, a to su siromaštvo, nasilje i progon. Najosjetljivije skupine su žrtve trgovanja ljudima. A najnovije otkriće masovne grobnice na Tajlandu je svjedočanstvo tome. E, ono što nas brine je gubitak vjerodostojnosti ne samo za zemlje ASEANA e, koje imaju, e, koje uživaju pogodnosti sustava GSP. Europska služba za vanjsko djelovanje trebala bi dati i pobrinuti se da Rohinđe dobiju državljanstvo i sve, da sve države imaju odgovarajući sustav za borbu protiv e, mreža koje se bave trgovanjem ljudima. Hvala vam lijepa. Sada u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata kolega Tarabela na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući. Europska unija se trenutno nalazi pred krizom e, zbog migranata koji dolaze sa obala sredozemlja. Međutim, moramo isto tako e, sagledati situaciju u jugoistočnoj Aziji. Kao potpredsjednik e, parlamentarne delegacije za odnose sa ASEANom moram nešto reći o ovoj situaciji u kojoj žive Rohinđe. Ta manjina je žrtva najveći, su žrtve najvećih progona u svijetu. Burma im ne želi dati državljanstvo. S obzirom na progone u Burmi, e, na tisuće njih su pobjegli prema Tajlandu i Maleziji. Isto tako i krijumčari e, im obećavaju bolju budućnost. E, međutim, vrlo često se nalaze E, iskrcani u kampovima e, gdje je situacija strašna, a o tome govori i otkriće masovnih grobnica na Tajlandu. Zemlje jugoistočne Azije moraju poduzeti nešto kako bi se zaustavila ova situacija. Rohingya treba priznati kao kao etničku skupinu i isto tako treba pozdraviti najnoviju odluku Malezije i Indonezije koje su odlučile da se prekine sa odbijanjem brodova i da se da pomoć 7000 migranata koji se još uvijek nalaze na moru. I nadam se da će druge zemlje iskoristiti i ugledati se na ove zemlje kako bi se situacija poboljšala u tom dijelu svijeta. Hvala. Kolega Baširu, ime kluba zastupnika ECR. Hvala. Želim na početku zahvaliti kolegama iz svih klubova zastupnika na pomoći e, u rješavanju tragične sudbine Rohingja, odnosno u stavljanju njihove situacije na dnevni red. Naša je zadaća progovoriti o vladama koje su izravno ili neizravno odgovorne za trenutnu situaciju. Najnovije informacije svjedoče o e, strašnoj situaciji vezano uz ljudska prava na Mjanmaru. To je zemlja koja želi biti sastavni dio međunarodne zajednice. Treba poduzeti odlučne korake kako bi Mjanmar konačno donio zakone e, kojima će se osigurati prava manjina kako bi se izišlo iz srednjeg vijeka i zakoračilo 21. stoljeće. Evropska unija se nosi sa vlastitim problemima, bliže kući, međutim svi zajedno se slažemo da imamo moralnu odgovornost kada je riječ o spašavanju ljudskih života. Susjedne zemlje, susjedi Mjanmara, također moraju ispuniti E, međunarodno preuzete obveze temeljem međunarodnog pomorskog prava kako bi se spasile izbjeglice Rohinže. Hvala lijepa. A sada u ime kluba zastupnika ALDE, e, Gérard Depré na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Oni koji su vidjeli e, što se događa sa Rohinđama, znaju da su ljudi, ljudima su odrubljene glave ispaljeni su živi. Međutim, e, birmanske vlasti ih ne pokušavaju spasiti, čak vrše nad njima progon i ne im državljanstvo. Oni koji su to vidjeli i to znaju, znaju također da je osnovna odgovornost za to na, Bir, na Burmi. Dakle, Burmu treba pozvati na odgovornost. Treba zatražiti od vlade da ispuni odredbe e, odgovarajućih međunarodnih konvencija. Isto tako treba zatražiti od vlade Burme da prekinu blokadu pristupa eh, humanitarnih eh, udruga eh, izbjegličkim kampovima na njihovom teritoriju. I ako mi dopustite još jedno pitanje. Hvala gospodine povjereniče. Mogu li postaviti pitanje povjereniku? Povjereniče, dopuštate li da vam postavim pitanje o Rohinđama? 2012. godine Donesena je odluka da se Burma ponovno uvede u sustav GSP-a, što omogućuje Burmi da izvozi svoje proizvode bez ikakvih kvota i carina na evropska tržišta uz izuzetak oružja. S obzirom da Burma tako sustavno krši ljudska prava, e, ima li komisija namjeru razmotriti e, o prethodni potez? Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika Zelenih. Jean Lambert ima riječ na minutu i po. Lambert, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam posjetila izbjegličke kampove Rohingya u Bangladešu gdje ljudi jedva preživljavaju već nekoliko desetljeća. Zbog onoga što smo vidjeli da se događa u Burmi, a mnogi su o tome danas progovorili, možemo reći da je to zapravo svojevrsni oblik etničkog čišćenja. Rohinđe tamo žive već naraštajima, e, vlada ih iskorištava, dakle ponekad im se dopušta da glasuju kada to odgovara vladi, a kada to vladi ne odgovara, onda se ljudima oduzima biračko pravo. Rohinđama e, treba dozvola države da stupe u brak, da imaju djecu, nemaju nikakvu zaštitu od sektaškog nasilja i žrtve su državno sponzoriranog nasilja. Tako da nas ne treba čuditi što su mnogi od njih pobjegli preko granica, a i tamo su potencijalne žrtve instrumentalizacije. Mnogi su rekli da je osnovni uzrok ovoga problema u Burmi. Oni čak nisu primili natrag niti 200 do 300 ljudi koji su priznali kao vlastite građane iz izbjegličkih kampova u Bangladešu. Tako da bih ja e, tako da bih se ja željela pridružiti onima koji kažu da trebamo drugačije surađivati sa vladom Burme kako bi oni ispunili svoje odgovornosti i kako bi dali državljanstvo e, tim ljudima e, nad kojima se tako dugo već vrši progon. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik Iži pospješili ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja vjerujem da se svi možemo složiti da bi Europski parlament trebao jasno osuditi nasilje protiv naroda Rohingya. Međutim, to ne bismo trebali učiniti samo formalno. Želim podržati one koji kažu da Obama nije promijenio svoju politiku i da bi on trebao to učiniti, to bi imalo veliki utjecaj na osobito na Mijanmar jer Mijanmar je e, zemlja koja snosi odgovornost za ovu situaciju. E, narod Rohingya je e, u toj, živi u toj zemlji već stoljećima, međutim nemaju nikakva prava i nemaju čak niti državljanstvo. Ne možemo trgovati sa takvim zemljama. Indonezija, Malezija i druge zemlje u susjedstvu ako neće poštivati međunarodno pravo ako ne budu e, istražile zločine koji su se dogodili to mora imati svoje posljedice hvala lijepa riječ sada ima gospodin Petini Gospodine predsjedniče, ovdje se govori o drami izbjeglika Rohingja koje su odbili sve zemlje iz regije osim Tajlanda koji je uložio nekakav napor, nitko ih ne želi. Progoni ih se i zlostavlja. Nemaju državljanstvo. Ispada da su duhovi. Europa svakako čini dobro e, time što poziva zemlje na svoju odgovornost. Ali Europa bi imala više autoriteta ako kada bi ova drama sa brodovima i izbjeglicama kada se takva ista drama ne bi odvijala i u sredozemlju. Danas su Indonezija i Malezija odlučile prihvatiti očajne izbjeglice, a europske države o kvotama prihvata hoće li e, pokazati istu spremnost? Ja se nadam da hoće. Thank you. Hvala lijepa. Gospodin Kristijan Dan Preda ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Otkrivanje masovnih grobnica u Tajlandu i užasan položaj naroda Rohingya na jugoistoku Azije je humanitarna katastrofa. Oni padaju u ruke trgovcima ljudima i zato se tu može povući paralela sa krizom na sredozemlju, krizom sa izbjeglicama na sredozemlju. Međutim, e, jedino rješenje može se naći u regiji i zato moramo zemlje ohrabriti da sudjeluju u, na konferenciji o rješenju tog pitanja i da razviju potrebne mehanizme. Ne može se, e, te se zemlje ne mogu jednostavno <clears throat> odricati svoje odgovornosti kao što je Mijanmar do sada činio. Humanitarna pomoć koju smo do sada davali nije dovoljna e, jedino rješenje je dati državljanstvo pripadnicima naroda Rohinđi. ja sam e, predložio da se ova rasprava ne vodi do podne nego popodne jer popodne je nazočan veći broj zastupnika i evo sad vidimo da sam bio u pravu dvorana je gotovo prazna trebali smo ovu raspravu voditi popodne

Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, svi znamo da su Rohinđe među najproganjanijim e, skupinama na svijetu. Oni e, su žrtve e, trgovaca ljudima koji ih trže u nehumanim uvjetima u džungli na jugu Tajlana gdje ih se muči, izgladnjuje i premlačuje do smrti. Mi moramo reagirati na ovo Ovaj, na ove užase i na ova ozbiljne povrede ljudskih prava. Apeliram na Mjanmar da da puno državljanstvo i sva prava pripadnicima manjine Rohinđe i da im da e, jednaka prava kao i svim drugim građanima svoje zemlje. Osuđujem činjenicu što se te izbjeglice praktički tjera na more. To je povreda humanitarnog i međunarodnog prava i moramo to imati na umu prilikom sljedećih razgovora sa Tajlandom, Indonezijom i Malezijom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Riječ sada ima zastupnik Marijas. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Otkriće mahovnih, masovnih grobnica eh, izbjeglica Rohinđa izazvalo je zgražanje javnosti. To je eh, situacija koja jako zabrinjava sve zemlje u regiji jer to su praktički e, zatvorenički logori u kojima su uvjeti užasni. E, Rohinđe e, e, su žrtva progona od strane budističkog budista i vlade Mijanmara i to zbog vjerskih

Hvala. lijepa. zastupnika Staldo. Hvala vam. Meni se cijela priča stvarno čini nevjerojatnom. Netko je Rohinđe dobro definirao kao narod kojega nitko na svijetu ne želi. To je manjina koja, koju se najviše progoni. I imaju i pravo zbog zakona iz 1982. Oni ne mogu dobiti državljanstvo, ne mogu putovati bez službene dozvole, ne mogu posjedovati zemljište. I čak moraju potpisati obvezu da neće imati više od dvoje djece. To je apsolutno kršenje temeljnih ljudskih prava koji bi morali biti priznati svima. Osim toga, moraju i bježati bježati u susjedne zemlje. I onda ono što se događa, iskorištavanje radnika, iskorištavanje maloljetnika, um, zatim sabirni logori u Tajlandu, koji nisu daleko od onoga što smo vidjeli u e, povijesnim čitankama o koncentracionim logorima. Stoga Burmi i Tajlandu moramo poslati jasnu poruku jedino što ne smije imati državljanstvo je rasistička mržnja diskriminacija iskorištavanje i svaki oblik nepoštivanja ljudskih prava ako ne budemo dosljedni prema samima sebi ako ne budemo inzistirali na ovome i nastavili sa trgovinskim odnosima bojim se da ova katastrofa ne, za ovu katastrofu nećemo pronaći rješenje moramo biti dosljedni hvala vam zastupniče Riječ ime ima povjerenik Stiljanides u ime Europske komisije. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, nema sumnje da je situacija izbjeglica Rohingya za sve nas vrlo bolna. Evropska unija sa velikom zabrinutošću prati razvoj humanitarne krize koji, koja pogađa tisuće izbjeglica iz e, Mjemara i Bangladeša koji su na brodovima na pučini e, ta situacija definitivno zahtjeva hitno djelovanje i to od strane svih zemalja koje moraju ispuniti svoje međunarodne obveze i poštivati standarde, međunarodne standarde što se tiče poštivanja ljudskih prava. Prioritet mora biti spašavanje života, a ne dovođenje još većeg broja ljudi u opasnost i zato pozdravljam odluku vanjskih, e, ministra vanjskih poslova Malezije, Indonezije i Tajlanda koji su jasno priznali prepoznali ozbiljnu humanitarnu dimenziju ove krize i uključujući i svoje e, svoju posvećenost e, rješavanju ovog problema. Mi također shvaćamo da će se još jedna regionalna konferencija održati u Tajlandu 29. svibnja e, gdje će tema biti upravo rješavanje ove krize i borba protiv transnacionalnog e, organiziranog kriminala odnosno bandi koje trguju ljudima e, nadalje moraju se naravno po, riješiti e, uzroci koji uzroci ovog problema E, Tajland mora igrati aktivnu ulogu u rješavanju ovih pitanja. Naravno, jedan od ključnih uzroka je status manjine rohinja u Mjanmaru i nerazvijenost e, E, regije iz koje potječu Rohinđe. Time se hitno mora pozabaviti vlada Mijanmara. Samo poboljšanje ukupne situacije što se tiče poštivanja ljudskih prava, uključujući i status Rohinđa, e, e, okončat će egzodus ove minjon, manjine koji traje već godinama, a u a nedavno se dramatično pogoršao. Europska unija je e, prednjačila u pozivanju e, na iznalaženje rješenja za narod e, u našem političkom dijalogu sa Mijanmarom, uključujući i sastanke na visokoj razini između i e, dijalog između Europske unije i Mjenmara o ljudskim pravima. Mi nastavljamo sa usvajanjem rezolucija o poštivanju potrebe poštivanja ljudskih prava pripadnika manjine Rohinja u Mjanmaru i e, uz fokus na situaciju u e, u regiji Rakin. Evropska unija daje humanitarnu pomoć i razvojnu pomoć e, od koje će e, koristi imati regija Rakin u kojoj žive Rohinđe, uključujući i područje gdje oni žive u Bangladešu. Mi pozivamo zemlje regije da zajedničkim naporima e, stanu na kraj trgovanju ljudima E, jako smo zabrinuti e, zbog činjenice da su otkrivene masovne grobnice na jugu Tajlanda i da se žrtve drži otete i u zarobljeništvu i zahtjeva otkupnina za njih od njihovih e, obitelji. Ljudska bića ne smiju biti roba Europska unija je konzistentno pozivala Tajland da se bori protiv trgovine ljudima, uključujući i prisilni rad na ribarskim plovilima. I naravno Europska unija je spremna surađivati sa zemljama e, regije u rješavanju ovog problema i ovog pitanja. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi i vrlo snažnim e, tekstovima rezolucija. Svi vaši komentari su e, će biti preneseni e, ja ću uskoro razgovarati o ovoj situaciji sa visokom predstavnicom Frederikom Mogherini mi ćemo se pobrinuti da naše djelovanje u vezi sa ovom situacijom bude učinkovitije jer neophodno je da budemo aktivniji u ovoj vrlo e, vrlo e, opasnoj situaciji za pripadnike naroda Rohingja. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Ja sam primio sedam nacrta rezolucije. Time zatvaramo ovu raspravu. klubovi zastupnika FDD, Zeleni, ALDE, ECR, GUE, NGL i EPP kao i socijalisti i demokrati e, dali su dakle svoje nacrte rezolucije. Ovim zatvaramo ovu raspravu, glasat ćemo nakon e, rasprave na sljedeću temu u 12 sati. A sada prelazimo na sljedeću raspravu. E, imamo nekoliko minuta do sljedeće rasprave. witam państwa ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda